do siječnja 2023. godine. A dodali smo i jednu jako važnu temu koja je ključna, o njoj se malo manje govorilo. Imamo isto tako i e, znači e, cilj e, recikliranog sadržaja od 25% za plastične boce. Radi se o predmetima koji zagađuju naše plaže i naše oceane. Znači 25% do 2020 pet Pete godine, a 50% do 2050. godine. Kad govorimo e, o opušcima, isto tako i e, plastičnom sadržaju, komisija nije preuzela naše ciljeve smanjenja. Žalim vezano uz to, ali smo dobili e, obvezno označavanje na paketima, na ambalaži kako bismo isto tako stvorili svijest kod potrošača. Jedan opušak e, bačen u ocean e, zagađuje između 500 i 1000 mililitara vode. Isto tako imamo i održivo, jako održivo i dugotrajno smanjenje do 2026. godine. Nismo, što se tiče odgovornosti, to uspjeli e, postići na europskoj razini. Tu moramo uključiti i odgovornost država članica. Nadam se da što se tiče ovog članka 4 se postupak ubrzati. E, a tu su uključene i Francuske Valonija i Francuska Valonija i Njemačka koji su nedavne, nedavno govorili o jako ambicioznim ciljevima. E, također govorimo i o stvaranju radnih mjesta, dodatnih radnih mjesta između 15 i 30 tisuća novih radnih mjesta. Mogu reći da je to jako ambiciozno, no to nije dovoljno. Mi ćemo djelovati na tri smjera. S jedne strane, ambiciozna revizija europskog zakonodavstva o ambalaži, tu moramo imati i brojčane ciljeve smanjenja. Isto tako široku borbu protiv mikroplastike. Ovdje smo se bavili makroplastikama, a moramo se usredotočiti na mikroplastiku, a isto tako moramo krenuti u pravo krušno gospodarstvo sa pravim filijalama cikliranja. Ovaj rezultat koji imate pred sobom je ekipni rad. I želim u tom smislu e, reći da je parlament, e, komisija i odbori da su zajedno radili kako bismo postigli ovaj cilj. Zahvaljujem gospodine Timmermansu, gospodinu Veli na entuzijazmu, ministrici Kostinger e, u ime austrijskog predsjedništva, a isto tako izvjestiteljima u Sjenite, svim drugima koji su sudjelovali u E, postizanju ovog cilja. A također imamo i cijeli e, niz e, organizacija te milijun građana koji su bili mobilizirani kako bismo osmislili bolji svijet bez plastike za naše našu djecu. Hvala. Sada potpredsjednik komisije Timermas ima riječ. Gospodine predsjedniče, dragi zastupnici, mogu reći da e, što se tiče plastike gospodarstvo ide na održiv put ovim e, zakonodavnim aktom. Imamo isto tako i posvećenje UN e, ciljevima održivog razvoja, no nikad prije nismo imali E, toliku važnost upisivanja održivog gospodarstva u naše djelovanje. Direktiva o jednokratnoj plastici će promijeniti način na koji osmišljavamo, proizvodimo te trošimo plastične proizvode. To će smanjiti štetni utjecaj na okoliš, posebno morski u okoliš. Ako ne e, promijenimo naš način života i potrošnje sada, onda ćemo jednostavno e, ugušiti i ubiti život u našim oceanima. Europa mora biti voditeljica u e, iznalaženju rješenja diljem svijeta. Kao što je gospođa Ris rekla, prije godinu dana kad smo osmislili i kad smo e, najavili zakonodavni akt vezano uz jednokratnu e, plastiku e, nismo znali da ćemo danas postići ovo što imamo pred sobom moramo biti isto tako vodeći primjer u svijetu pozitivno glasanje europskog parlamenta će isto tako stvoriti pozitivni smjer osmišljavanja naših ciljeva na području proizvodnje plastike. Moramo promovirati nove poslovne modele, a isto tako e, moramo smanjiti onečišćenje naših mora i oceana. Zahvaljujem izvjestiteljici, a izvjestitelj, izvjestiteljima u sjeni na e, nevjerojatnom poslu koji je obavljen, kao što je izvjestiteljica rekla, ovo je bio timski rad. I još jednom, Frederik i svi drugi, zbilja vam želim zahvaliti na ovom obavljenom poslu i rezultatu. Hvala. Gospodin e, povjerenik Vela, izvolite. Mogu reći da je ovo jedna od inicijativa koju europski građani podržavaju u jako velikoj mjeri ova, ovo zakonodavstvo je ambiciozno, a moramo ga sad provesti u djelo što je e, prije moguće. To je zajednički cilj i za potrošače i za proizvođače te one koji osmišljavaju politike. Svi ti dionici moraju raditi zajedno na postizanju ovog cilja. Moramo mm, također raditi na eh, osmišljavanju novog dizajna proizvoda, podizati svijest kod eh, potrošača te stvoriti svijest o alternativama. Parlament je također eh, promicao snažne mjere što se tiče Um, upravljanja otpadom te također mjerama za smanjenja otpada te također e, smo imali i te mjere što se tiče prikupljanja imamo također i ovo, e, ove mjere koje se tiču značajnog smanjenja spremnika za hranu i čaša za napitke to će omogućiti i e, stvaranje jačeg tržišta sekundarnih sirovina Imali smo inter, e, znači međuinstitucionalne e, pregovore. U tom smislu komisija ima e, izjave s jedne strane. Komisija može usvojiti nacrt mišljenja, nacrt provedbenih akata ako nemamo usvojetno mišljenje. Isto tako imali smo isto tako i jako kratke rokove što se tiče provedbenih akata i u tom smislu komisija je zabrinuta e, što se tiče tih kratkih rokova. A s druge strane imamo isto tako i uključenje biorazgradive plastike jer to nije bio inicijalno nije bilo inicijalno uključenje u e, uključeno u provedbenu direktivu. Mi e, smatramo da jednom e, kad ovo zakonodavstvo bude usvojeno to će ne samo smanjiti zagađenje oceana nego će e, stvoriti od Europske unije i mjesto gdje ćemo imati najodrživije upravljanje plastičnom ambalažom. Nadam se da ćete svi podržati kako bi se taj cilj ostvario. Još jednom e, se želim pridružiti kolegi i podpredsjedniku Timermansu kako bih zahvalio izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni i svim zastupnicima koji su sudjelovali u ostvarenju ovog cilja. Hvala gospodine povjereniče. Gospodin Rope ima riječ, izvolite. Hvala. Dragi kolege, gospodine povjereniče, gospodine potpredsjedniče, ova tema je ključna i u tom smislu želim eh, čestitati vijeću komisiji, izvjestiteljima koji su postigli uravnoteženo izvješće kako bismo smanjili uporabu plastike za jednokratnu uporabu. Jako mi je drago što su i odbor za poljoprivredu i odbor za okoliš podržali moje prijedloge. Nažalost, moj prijedlog koji je želio e, postaviti konkretne ciljeve za smanjenje potrošnje e, jednokratne uporabe nije podržan. Evo, hvala još jednom na ovom e, rezultatu. Hvala gospodine predsjedatelju. Uvaženi povjerenici, plastika ima negativan učinak na morski okoliš i na njegove organizme, osim toga šteti ribarstvu i zdravlju ljudi. Naime, ovaj otpad se raspada i završava u prehrambenom lancu i stoga i u našim tanjurima. Nedavno izvješće Ocean Cleanup je istaknulo da na Pacifiku otok e, otpada postaje sve veći i sada je već tri puta veći od Francuske, no postoje još uvijek oni koji to poriču. Ribari moraju igrati važnu ulogu u rješavanju problema plastike i u prevenciji i u očuvanju zdravog morskog okoliša, kao što pokazuju i brojne inicijative, uključujući i e, inicijativu komisije Fishing for Litter. Želim zaključiti riječima Grete Thunberg koja kaže da postoji još nada, ali više od nada nam treba djelovanje i kada počnemo djelovati imat ćemo razloga za nadu. Trebamo dakle poći od e, trenutačnog djelovanja jer više nemamo još mnogo vremena. Hvala. Hvala. Gospodin Lize, dvije minute. Poštovane kolegice i kolege, zagađenje svjetskih mora plastikom predstavlja golemi problem E, ta struja plastike na Pacifiku je dvostruko veća od moje domovine Njemačke i definitivno moramo djelovati sve svugdje gdje je moguća zamjena e, trebamo zabranu primjerice kod plastičnih tanjura naravno postoji papirnati tanjuri a najbolji bi bili i više, višekratni e, perivi tanjuri. U svakom slučaju e, postoje i strategije smanjenja otpada. Ja bih bio i za to e, da ta, to smanjenje bude i jasnije, no moramo apelirati na države članice da budu stoje stroži mogući po tom pitanju. Zahvaljujem i izvjestiteljima i predsjednici vijeća gospođe Kustinger koja je e, kroz uspješne pregovore dovela do toga da imamo ovakav rezultat. E, imamo tu i amandmane e, zelenih koji žele zabraniti balone, mislimo da to ne bi bilo razmjerno. Naravno da trebamo inovacije, ali ne trebamo i uništiti svaku radost ljudima. Potrebni su još e, koraci kod e, otpada, ambalažnog otpada, kod mikroplastike. Očekujemo isto dodatna istraživanja kako bismo aktivno mogli pristupiti tom problemu. Za danas e, je napravljen vrlo važan prvi korak. Mi osnažujemo kružno gospodarstvo, doprinosimo tome da se manje onečišćuju mora i smatramo da da se naprosto ovo zakonodavstvo toko, tako pozitivno gleda kod naših građana da sam siguran da ćemo ga donijeti s velikom većinom. Gospodine Lize, Lize, da li e, prihvaćate plavi karton od gospođe Bojlan? Hvala predsjedniče. Željela bih e, pitati gospodina Liza da li su e, isto tako zadovoljni što su isto tako izdvojili i ono što je izuzetno važno, radi se o označavanju ambalaže za e, e, balone. Ne, radi se o balonima nego o e, ambalaži za balone. I isto tako u tom smislu smo time poštedili djecu, ako tako mogu reći. Hvala na ovom pitanju. Ja mogu još jednom naglasiti da ja vjerujem da definitivno e, trebamo e, uložiti u alternativne tehnologije. E, mi, smo, mi bismo voljeli da se možda na vjenčanjima i rođendanima ne, ne šalju baloni u zrak. Mislimo da to ide predaleko. Mislim da takva vrsta zabrana nije dobra slati signal kao da želimo nekome uništiti veselje. Hvala gospodin Paulući na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Na početku i ja želim zahvaliti izvjestiteljici na izvrsno odrađenom poslu zajedno s nama. Poštovani kolege, svojim glasovima za nekoliko sati i usvajanjem direktive o jednokratnoj plastici učinit ćemo značajan korak naprijed. Smanjenje potrošnje, nova pravila za dizajn i više informacija za potrošače i više razvrstavanja otpada i također preuzimanje odgovornosti od strane proizvođača. Mislim da se moramo ponoviti, podnositi jednim glasovanjem koje nam omogućuje dva koraka naprijed, odnosno spriječavanje odbacivanja i rasipanja osnovnih sirovina i također to nam omogućuje obranu oceana koji su jedno od glavnih izvora resursa zemlje. Dakle, trebamo promicati način potrošnje koji se temelji na oporabi i recikliranju. Znam da to ne ovisi isključivo o Europi, ali Europa u tom smislu predstavlja svijeta o primjer koji već drugi slijede i koji nam može omogućiti daljnje napredovanje na ovom putu. Ovih e, sati, ovih dana sam slušao i pogrešne izjave. Mi se ne borimo protiv kemijske industrije. Ona je strateški sektor našeg gospodarstva. Upravo suprotno, mi smatramo da možemo učiniti korak naprijed u poticanju tehnoloških inovacija i izmijeniti navike potrošača. Dakle, put ka boljoj i većoj proizvodnji jest otvaranje novih radnih mjesta. To je rekao predsjednik Timmermans i ja se s time slažem. To se čini možda ne postiživim ciljem, ali ipak u smo, tome smo uspjeli u malo vremena i to velikom većinom e, i u parlamentu i u europskom društvu. Mislim da je smisao ovog glasovanja upravo to i na kraju ovog saziva ovim glasovanjem dajemo jasnu poruku da je ne samo hitno prijeći na gružno gospodarstvo, nego i moguće. Hvala gospodine Demesmaker na jednu minutu. zondag werd voor de Hvala. Prošli eh, ponedjeljak ponedeljak smo po deseti puta čistili eh, eh, obale, finske obale, isto tako smo skupili e, se, 7 e, milijuna 500 tisuća e, tona različitog otpada. Možemo reći što se tiče 8% e, e, otpada koji se nalazi na našim obalama je plastični otpad, 80%. Da, u svakom slučaju ta plastika naše e, brze, našeg društva koje jednostavno upotrebljava jednokratnu plastiku prije svega završava u morima. Ono što moramo napraviti da se takva jednokratna plastika iz mora izbaci. Ne smijemo u tom smislu smislu eh, olako djelovati, moramo imati održivi pristup u isto tako proizvodnom lascu. To će biti jako važno ne samo za naš okoliš, nego također i za naše gospodarstvo i eh, za eh, našu za održiv život Izuzetno je ključno da proizvođači e, budu odgovorni, da dijele odgovornost, a također je ključno da postignemo isto tako i ovaj naš cilj od 90% recikliranih plastičnih boca. Želimo zahvaliti e, izvjestiteljici Risno, isto tako i povjereniku velina na izvrsno obavljenom poslu. Hvala. Gospodin sam dvije minute. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju. Poštovani kolege. U sljedećih deset godina susrećemo se sa ogromnim izazovima koji će proizići između ostalog i e, od plastike. Prisjetimo se Serđa Leonea, dobar, loš i zao. Što time želim reći? Postoji dobra plastika, ali u budućnosti ćemo imati zlu plastiku. No, u tome važnu ulogu igraju razne institucije, primjerice komisija. Kao što je govorio Sergio Leone, plastika je loša, ali mi moramo provjeriti kakve sve vrste plastike postoje. Postoje razne vrste plastike. I samo ako to učinimo, moći ćemo se suočiti sa ovim izazovom, a to je zadaća koja predstoji komisiji u bliskoj budućnosti. Postoji i zla plastika, lažna plastika. Norveški ministar koji je bio nadležan za zaštitu okoliša govorio je o količinama mikro, čak i nanoplastike koja se nalazi u opticaju i koja bi se mogla ponovno iskoristiti na valjani način. Postoji također i dobra plastika, primjerice u Finskoj. Moguće je takvu plastitu koristiti za izradu čaša za, odnosno šalica za kavu i slično. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Auken. Izvolite. Hvala lijepa i hvala gospođi Ris na izvrsno određenom poslu i hvala gospodine Timmermans. Ovo im je bilo veliko zadovoljstvo. Ovo je drugi puta da je pred nama prijedlog zakonodavstva kojim se smanjuje plastika. A prvi puta smo vodili mali rat, da se tako izrazim. Pa, gospodine Timmermans, govorili smo da iz srca, ali sada imamo jednog griješnika koji je konačno progledao i ugledao istinu. I na tome sam doista zahvalna i to nama olakšava posao, a ovo pitanje je postalo i popularno, u stvari ako ne bih vas optužila za populizam. No, e, zalaganje je možda bolja riječ. Ovo je dobar prijedlog zakonodavstva, ali to je samo prvi korak, to je važno imati u vidu, ali nadam se da je to prvi korak na putu ka smanjenju onečišćenja. Svake minute jedan kamion plastike, odnosno ekvivalentan e, teret takve plastike se odbacuje u more. Dakle, nemojmo sada osmišljavati razna e, znanstveno-fantastična rješenja poput e, biorazgradive ili bioplastike, jer sve to sa sobom donosi određene probleme poput e, obične plastike. Recimo, oksoplastika je zabranjena jer je bila doista loša jer se raspada na mikrokomadiće, na mikroplastiku a trebamo toga biti svjesni jer postoji doista veliko natjecanje u osmišljavanju provedivih alternativa. No, krenimo dalje ovim putem, možemo dobiti ovu bitku. Hvala, gospođa Bojlen, izvolite. Hvala. Poštovani kolege, danas ćemo odobriti direktivu o jednokratnoj plastici, jedan od naj zanimljivih akata Europske unije, ako je vijeće možda smanjilo ambicije. No, e, ne bih rekla da trebamo sada već slaviti, jer istina je ta da će gospodarstvo linearne plastike i dalje nastaviti raditi. Poduzeli smo dobre mjere u ovom pravcu, ali trebamo e, si ipak priznati da smo samo zagrebli površinu. E, zabranjivanje plastičnih tanjura je dobra mjera, ali gdje su sistemske promjene koje nam trebaju? Kako možemo spriječiti da se 13 milijuna tona plastike svake godine iskrcava u more? Bum plastike možemo zahvaliti bumu frackinga i industriji fosilnih goriva koja želi se dalje e, održati u budućnosti plastika će biti sve jeftinija ako ne budemo uredili proizvodnju plastike. Trebamo prestati govoriti o kružnom gospodarstvu, to su samo lijepe riječi. Trebamo razmisliti o tome kako provesti ta načela u dijelo. Dakle, ova direktiva je dobro učinila što je podigla svijest o plastici, ali trebamo uvjeriti ljude u to da odgovor na ovu krizu nije to da pojedinci odbacuju upotrebu sklamki ili da se zalažu za njihovu zabranu, nego je riječ o tome da trebamo promijeniti način proizvodnje. Hvala. Gospodin Pedićini, dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Evo, Europska unija je konačno učinila nešto dobro jer je često građani gledaju prijekim okom. To je konačno nešto što odgovara na njihove zahtjeve i to je direktiva koja će nam omogućiti da konačno očistimo naša mora i da spriječimo da do 2050. u morima bude više plastike nego ribe. Konačno će nestati ona plastična ambalaža za hranu u marketima, dakle plastično posuđe i slično. Dakle, to su sve proizvodi koji već imaju jednokratnu alternativu koja ne uključuju plastiku. I će također i opušti sa naših plaža jer smo konačno nametnuli to industriji da mora platiti troškove za prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje opušaka. No, skandalozno je to što ovom direktivom nismo uspjeli nametnuti jedan obvezujući cilju za smanjenje upotrebe i plastičnih boca. Ovdje želim reći da Europska unija svake godine proizvodi 50 milijardi plastičnih boca i ta se plastika ne razgrađuje s vremenom i tako da je to lako izračunati. Za 20 godina imamo tisuću milijardi plastičnih boca i to ima strašan učinak na naša mora i okoliš. Skandalozno je i to što neki zastupnici su nastojali spriječiti primjenu inovativnih rješenja koja se temelje na kompostabilnoj i bioplastici, zato jer je to plod talijanskog rada. Ti parlamentarci i političke snage koje su podržali tako protivljenje trebaju preuzeti veliku odgovornost jer su time spriječili da se učini korak još i dalje u korist jedne bolje budućnosti i zaštićenijeg okoliša. Hvala. Hvala gospođa Mela na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče industrijska revolucija 19. stoljeća te e, snažna kemijska industrija je dovela do velikog poboljšenja našeg svakodnevnog života. No, imali smo isto tako i nametnutu produktivnosti to u okviru globalizacije. Kad govorimo o preplavljivanju planeta plastikom jednokratne uporabe u e, morima i na e, isto tako kopnu. To je posljedica takvog načina života. Ovo je složeno pitanje koje moramo sagledati na različitim razinama. Moramo također ostvariti znanstvena istraživanja e, kako bismo pronašli alternative. A u tom smislu moramo imati e, veću odgovornost proizvođača te potaknuti e, države članice da se uključe u zabranu stvaranja ovog šestog kontinenta. Hvala, gospođa Gardini, na jednu minutu. Hvala. E, ja sam mislila da imam minutu i pol. Mislim da ovdje postoji nesporazum, jer kao što je rekao gospodin Pedicini, mi smo eliminirali jednokratne plastične proizvode, ali ćemo imati jednokratne proizvode nekih e, drugih materijala, onda me zanima što je time okoliš dobio. Neću sada ulaziti polemiku, ali podsjećam da prema studijama UN-a 95% plastike dolazi od osam azijskih rijeka i dvije afričke rijeke. Mi smo možda previše proizveli, ali ovo je jedan jedna tema kojom smo morali doista pažljivo postupati i e, to se zapravo pretvorilo u jedan izborni spot koji je otvorio Pandorinu kutiju jer ne možemo zapravo e, proklamirati postignuća na račun Talijana. Dakle, ono što je predlagala Italija jest e, vlastita proizvodnja, svi ostali e, su rekli pa mi ćemo onda to besplatno iskoristiti za predizbornu reklamu, a cijenu će platiti toga Italija, ali neće, jer ne smijemo se tu zavaravati. Da, tu postoje dobri potezi, ali počinjene su strašne greške i nisu uvažene niti studije sveučilišta u Kaliforniji i iz Alstera koji koje kažu da će također ukidanjem jednokratne plastike će se e, povećati e, i opasnost po zdravlje ljudi jer će se upotrebljavati druge tvari. Dakle, hvala na tome, ali ne možemo sada e, slaviti sa ovakvim nikakvim rezultatima. Hvala. Gospodin Joe Leinen na minutu i pol. Ja, ja upravo drugačije gledam na to nego kolegica Gardini, do predsjednika e, gospodin Timmermans i povjereniku Vela. Čestitam na ovoj europskoj direktivi protiv jednokratne plastike. Vidjeli ste da očito među stanovništvom postoji veliko prihvaćanje ovog što radimo i, i ovo je definitivno nešto što je vidljivo u politici zaštite okoliša Europske unije i definitivno to trebamo propagirati na europskim izborima. Ovo nije populizam, ovo je vidljiv doprinos tome da umanjimo zagađenje okoliša. Iako većina te plastike dolazi iz drugih kontinenata, ipak je važno da mi kao Europa, Europska unija damo dobar primjer. Naravno, uvijek je dobro biti na prvom mjestu, na prvom mjestu jer e, dosta e, toga završava i na Sjevernom moru, Baltičkom moru, e, Mediteranu i tako dalje. E, jednostavno trebamo stati na kraj tome da se proizvodi brzo bacaju. Trebamo proizvode koje dulje traju, a ne e, proizvode koje jednom koristite i onda bacite trebamo učiniti dosta i na dizajnu same ambalaže. Trebaju nam plastični materijali koji se mogu reciklirati a ne ove neke proizvode koje zapravo vrlo velike probleme stvaraju kod recikliranja. U svakom slučaju no je dobar, e, dobar komad e, politike zaštite okoliša u ovom mandatu. A gospodin Van na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Istina je, mi svakodnevno koristimo plastiku jer je jeftina. i onda se ta plastika odbacuje. Rijeke, oceani, mora, plaže su krcati plastikom i mi ovdje nastojimo učiniti jedan prvi korak u cilju očišćenja okoliša. Istina je, plastika se koristi i moramo smanjiti njezinu upotrebu. Plastika se proizvodi od nafte i ako smanjimo njezinu proizvodnju, zapravo ćemo ubiti dvije muhe jednim udarcem jer ćemo smanjiti onečišćenje, a i smanjit ćemo svoju ovisnost od zemalja poput Saudijske Arabije. Dakle, potpuno se slažem s time. Hvala. Gospodin Gerbrandi na jednu minutu. Hvala. Lijepo je da želimo proslaviti kraj e, upotrebe jednokratnih plastičnih proizvoda u Europi, ali moramo biti samokritični jer smo najavili tu mjeru još 2010. godine. U okviru svjetske inicijative za smanjenje korištenja plastike. No, mm, čini mi se ipak da još nisu svi shvatili koliko je to hitno, jer trebamo vidjeti da imamo kohezijsku politiku, prometnu politiku, gospodarsku politiku i poljoprivrednu politiku koje se moraju radikalno izmijeniti jer e, ovo jedinstvo stajališta se mora iskoristiti kako bi se što brže prešlo na doista čisti, čistu ekonomiju. Hvala. E, prihvaćate li plaviju karticu gospodina Etheridgea? Da? Hvala na tome što ste prihvatili moje pitanje. Naravno, svi se slažemo da trebamo zaštititi okoliš e, i uvesti promjene, ali proizvodnji uvijek treba vremena za to i vi ste naglasili u svojem govoru da je stvar hitna. No, ne Uvičate li da ovakva brzina će dovesti do gubitaka radnih mjesta? Ako do toga dođe, koliko je dovoljno? 50.000, tisuća, radnih mjesta. Dakle, trebamo li možda i uvažiti potrebe e, proizvođača da se prilagode ovim promjenama? Da, to je razlika između konzervativaca i liberala. Ja vjerujem u progresivnu budućnost. Ovo je stvar prošlosti. Sada slušamo da će nas nove tehnologije stajati radnih mjesta i tako dalje, ali u stvarnosti one su nam donijele bolju budućnost i isto će se dogoditi sa čišćim gospodarstvom. Ono će donijeti nova radna mjesta, a uz to dobit ćete čist planet. Što još želite? Hvala gospodine Eichhut na e, jednu minutu. Hvala. Na početku želim eh, zahvaliti izvjestiteljici RIS eh, na sjajnom radu na smanjenju jednokratne plastike, što je sjajan korak naprijed. Kao što su kolege već rekli, dosta se borila sa komisijom e, u vezi s time i sada nam je drago da je konačno došlo do rezultata. No, trebamo se okrenuti i u budućnosti, jer još nismo došli do, cilja. Povjerenik Timmermans je rekao da se nalazimo na pravom putu za održivu budućnost, no to je možda malo pretjerana izjava za ovaj korak. Sjajno je da smo smanjili upotrebu jednokratne plastike, ali svi znamo da eh, ambalaža sadrži mnogo plastike. Recimo komisija je prije dvije godine a i čak prošle godine predlagala porez na plastiku, no o tome se više ne govori. Ako pročitamo ovu strategiju za plastiku, još uvijek se trebaju neke stvari još dogoditi. Dakle, ne trebamo sada samo oslaviti, nego želimo čuti od komisije koje dalje korake možemo očekivati kako bismo doista smanjili ovu ovisnost o plastici. Hvala gospodin Omarđi na jednu minutu. Gospodine predsjedniče, hvala. Do 2050. godine imat ćemo više plastike u morima nego ribe. I plastika će postati prva prijetna morskom životu. 5 milijardi tona plastike leži u prirodi, u morima i na kopnu. Ako se ništa ne promijeni, 30 milijardi tona će biti proizvedeno do 2050. godine. E, više nego sve što je do danas proizvedeno u, okviru plastičnih proizvoda. Imaćemo plastičnu planetu u budućnosti. Katastrofa, katastrofa je pred nama. Direktiva o plastici, jednokratnoj plastici je mogla biti prekretnica, ali to je samo jedan mali korak e, u pravom smjeru. Samo mali korak, a trebali smo osmisliti e, novi model koji će naš svijet osloboditi plastike. Mislim da možemo e, biti posramljeni onim što smo planetu napravili, a E, činimo samo to da e, život se guši od naše proizvedene plastike. Gospodin Eterić, dvije i pol minute. Izvolite. Hvala. Direktiva o jednokratnoj plastici nepravedno postupa prema balažama koje imaju potrebno vrijeme trajanja. Dakle, sve ostali e, elementi koji se nalaze na popisu zabranjenih predmeta u drugom dodatku predloga direktive, dakle slamke, posuđe i slično su konkretni proizvodi, konkretni artikli, a ne e, kategorija proizvoda od određenog materijala. EPS je jedini materijal koji se nalazi na tom popisu, ali statistika na koju se osanja komisija ne pokazuje da je ambalaža EPS doista veliki problem na plažama sve ambalaže za usluživanje hrane i pića, što uključuje i proizvode EPS, predstavljaju 4 e, do 6% otpada na plažama. Zabrana takvih ambalaža je uključena u amandmane u posljednji čast u oči glasovanja na plenarnoj i to je izmijenilo također i mandat e, parlamenta u oči trijaloga, dakle nije se to moglo izmijeniti u posljednji trenutak e, i pogrešno je rečeno u obrazloženju da e, je polistiren 30% otpada na plažima. To nije istina, nego brojka komisije pokazuju da je 31% takvog otpada mješavina mikrofragmenata različite veličine, što uključuje i neki ekspandirani polistiren. Ostale e, dijelovi su recimo e, građevinski materijali slično. Dakle, zabrana ovih proizvoda je neopravdana i e, okoliš neće imati koristi od toga. Bez dodatnih istraživanja ove mjere će rezultirati gubitkom stotina radnih mjesta. Ovo nisu špekulacije nego činjenice u mojoj izbornoj jedinici do 2021. izgubit će se 250 eh, radnih mjesta ako se ovo ne propita i ako to primjenjujemo na razinu Europske unije. Imamo izravno pogođenih 29 poduzeća i na stotine ljudi kojima je ugroženo, eh, ugrožen opstanak. Dakle, treba ukloniti EPS sa popisa zabranjenih proizvoda. Evo, ovo je zastava područja gdje će se izgubiti ova radna mjesta. Dakle, 200 radnih mjesta će se izgubiti i 200 ljudi će ostati bez izvora prihoda zbog ovoga. Hvala. Hvala gospodin Lančini na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Ako doista želimo se suočiti sa problemom onečišćenja jednokratnom plastikom u oceanima i morima, moramo djelovati tamo gdje ćemo ostvariti pozitivne učinke i jedino trajno rješenje je nametnuti razvrstavanje onog otpada iz azijskih i afričkih zemalja koje su odgovorne za onečišćenje mora. Zašto bi Europa zaključivala slobodno trgovinske sporazume o zemljama koje ne dijele našu politiku zaštite okoliša? Kao da ne znamo da zemljopisne granice ne sprječavaju onečišćenje mora, zraka i zemlje. Ovi slobodno trgovinski sporazumi potiču jeftinu proizvodnju koja je ekološki neodrživa, a koja je i nelojalna konkurencija našim poduzećima poriv ovih e, navodno ekoloških direktiva je e, taj da će se to odraziti na naša poduzeća i na naša radna mjesta koja će platiti cijenu ovakvih kratkovidnih odluka. Hvala, prihvaćate li plavu karticu? Izvolite. Poštovani kolega, vi ste ispričali ovo kao jednu bajku koju stalno slušamo zadnjih dana da samo Europa e, djeluje, ona je poznata definitivno na svjetskoj karti kao neko ko zabranjuje plastiku, no možda vam je poznato da i u Indiji već odavno postoji zakonodavstvo o kojem ćemo mi tek danas e, odlučivati. Prema podacima Europske unije, 95% onečišćenja mora i e, oceana plastikom dolazi od azijskih i afričkih zemalja i to su te iste zemlje s kojima zaključujemo slobodno trgovinske sporazume, a ne obraćamo nikakvu pažnju na pitanja zaštite okoliša, osim ženskih prava, ljudskih prava i e, prava djece. I to mi se čini zapravo velikim nesrazmjerom e, od strane Europske unije i to je ono što želim istaknuti. Ja se ne protivim zaštiti okoliša, nego načinu rada ove zajednice koja ne funkcionira. Hvala gospođa Pjeti Kajnen, e, ovo je vrlo dobar prvi korak u planiranju korištenja jednokratne plastike, ali nemojte se pretjerano uzbuđivati da ćemo riješiti problem. Nadam se da će komisija osigurati da sljedeći koraci koji se odnose na kružno gospodarstvo i e, plastiku, da će popratiti ove napore ono što želim reći jest da plastika, mikro i nanoplastika koje su najozbiljniji problemi dolaze i iz drugih izvora. Koriste se u deterđentima, u kozmetici, u e, gnojivima i tako dalje. E, I na kraju dolazi do toga da ih e, jedemo u nekim manjim količinama. E, trebamo imati na umu da značajan dio dolazi iz industrije tekstila, guma i sl. Nadam se da će komisija i u odnosu na tekstil i gume i druge elemente poduzeti korake i e, uzeti sve u ovo u obzir jer tu je i problem endokrinih disruptora i tako dalje i dosta toga treba učiniti u buduće. Hvala. Gospođa Dali, minuta i 30. Hvala vam predsjedniče. Ja prvo želim zahvaliti izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni, Masimu Paluću. Zajedno smo radili na ovome kako bismo osigurali da imamo zakonodavstvo koji će doista riješiti glavna pitanja. Jednom na minutu se kamion plastike baca u more. Ako se ništa ne poduzme e, do 2030. bi to moglo biti dva kamiona plastike po minuti. Ovaj e, zakonodavstvo jest korak prema naprijed i primjer politike koji će dovesti do promjene u mentalitetu ljudi. E, on će podići svijest među građanima, osobito među mladima i djecom koji su sada mnogo svjesni postojećih alternativa. Vjerujem da postoje tri pitanja s kojima se moramo pozabaviti. Prvo, moramo stvoriti poticaje za ponovno korištenje plastike koje se vadi iz mora kao što e, e, to radi jedan, e, jedna robna marka koja proizvodi tenisice od takve plastike. Drugo, trebamo osigurati da ta plastika uopće ne završi u morema jer e, imamo procese koje znamo e, pod nazivom upcycling gdje se od plastičnih boca radi tkanina za odjeću. Primjerice trebamo promicati alternativne E, korištenja. Recimo e, imamo poduzeće koje radi e, pribor za jelo od ovakvih materijala, čak i pribor za jelo koje se onda može reciklirati. Znači svakoga ko sudjeluje aktivno u nastojanjima da se očiste mora treba E, podržati. E, to bi bilo lijepo kad bi svi željeli, e, sjećam se vremena kad smo svi željeli nositi najlonske košulje u 60-ima. E, kolege, predsjedniče, prvo želim čestitati gospođi Ris na izvrsnom rezultatu kao pregovarač e, za liberale e, kao članica odbora Ekon, meni je ovo pitanje vrlo blisko. Razgovarali smo često o tome kako riješiti problem plastike i ja sam shvatila da nije sama plastika problem. E, problem je kako ju proizvodimo, kako s njome postupamo i koristimo ju. Trebamo ju reciklirati, trebamo ju ponovno koristiti, no također trebamo osigurati da ne bacamo plastiku u okoliš. E, istraživanja, inovacije su tu rješenje. Moramo pronaći nove materijale koje će biti ekološki prihvatljivi. To je moja vizija budućnosti i mislim da je sasvim jasno da europski građani traže hitno djelovanje, a ova direktiva je mali dio odgovora na to i pozivam kolege da podrže ovu direktivu i da se pokušamo riješiti te plastike. Gospođo Rivazi, jedna minuta, izvolite. Dragi kolege, u svakom slučaju moramo zaustaviti tu invaziju jednokratne plastike. Ne, prolaze, ne prolazi ni jedan tjedan, a da ne čujemo vijesti o morskim stanovnicima u čijim želucima se pronalazi plastični sadržaj to, e, ta plastika se nalazi ne samo u morima, nego također i u zraku. Ne želimo više mikroplastike, ne želimo više fragmentiranja plastike u našem okolišu. Države članice sada nemaju više moralno pravo oklijevanja. Moraju bez oklijevanja i bez kašnjenja usvojiti e, ove mjere a druge strane ne smiju popustiti e, ucjenama industrije. Mogu reći da moramo promijeniti našu kulturu e, proizvoda, plastičnih proizvoda koji se bacaju. Dobili smo u svakom slučaju i e, jako važne mjere koje se tiču naplaćivanja onečišćivača koji zbilja zagađuju. Gospodin Hazenkamp, e, hvala vam. Baš kao i e, kod klime, mladi su ti koji nas pozivaju da riješimo ovo pitanje. Imamo mladog heroja kao što je Bojan Slat koji je, e, ima cijelu misiju sakupljenja plastike sa mora. Mladi ljudi doista staju u prve redove zaštite našeg planeta. Naše inicijative me pune ponosom, ali i djelomično i sramom. E, njihove inicijative me e, pune sramom jer oni zapravo kao da čiste naše nerede. Nova pravila e, plastike za jednokratnu upotrebu dobra su. Imamo u cijelom svijetu primjere Coca-Cola, Nestle, Marlboro, Unilever, Mas, Procter Gamble, to, to su, to, oni, oni stvaraju otpad koji ljudi onda čiste. Kad ćemo se pozabaviti njihovom odgovornošću? E, jer oni samo gledaju e, na svoj profit. E, gospodin Negnju. Hvala. Mene brine da Europska unija ugnjetava britanske inovacije na području biorazgradive plastike jer ako mi eh, u članku 5 donesemo ovu odredbu u odnosu na eh, biorazgradivu plastiku, eh, mi time zapravo kršimo druge aspekte europskog zakonodavstva. Mi tražimo da se prouči okso razgradiva plastika E, ova studija još nije dovršena, no nakon deset mjeseci rada su e, rekli da e, ne misle da ona sadrži mikroplastiku. To bi trebalo razmotriti dva različita odbora i e, održati javne konzultacije prije nego što se provedu bilo kakva ograničenja. Ništa od toga nije odrađeno i vi kršite vlastita pravila. I stoga iz članka 5 treba ukloniti ove odredbe prije nego što se to objavi u službenom glasilu. Gospodine Egnjo, imate plavu karticu gospođe Auken ako prihvaćate. Izvolite. kratko ću reći, zar ćete zanijekati da okso e, je isto plastika? Zar vi doista e, inzistirate da se okso ponovno pretvara u prirodu? Da, možda nakon stotina i stotina godina. Okso je vjerojatno možda najgori od tih ludih razgradivih e, proizvoda. I mislim da je to proizvod koji je vrlo blizak gumama zar doista e, nećete da e, okso e, samo degradira plastiku, odnosno razgrađuje na male plastične dijelove. Apsolutno se ne slažem s tim jer nije isto okso biorazgradivo i okso razgradivo. Jer sustav uništava tu plastiku ona više nije plastika kad sustav završava. E, ja sam dobio jednu karticu takve plastike, stavio sam ju u e, biorazgradivi otpad i nakon pet godina je nije bilo. Hvala, a sada gospođa Delaje, minuta i 30. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, dragi kolege, zagađivanje ocena e, plastikom je veliki izazov. Moramo biti ambiciozni. Smatram da je sporazum između institucija dobar e, sporazum. Imamo realne mogućnosti korištenja plastike i idemo u pravom smjeru. Zahvaljujem izvjestiteljici te izvjestiteljima u sjeni na obavljenom poslu. Neću se pozabaviti odredbama u ovom tekstu. Pozdravljam e, jasan smjer te isto tako pozdravljam isto tako i uključenje oksoplastike e, koja zagađuje ne samo mora nego i teren. Ja sam branila uspostavljanje u budućnosti uspostavljanje jasnih norme što se tiče e, zagađenja oceana. To se mora osnivati na znanstvenim istraživanjima. U različitim e, putovanjima u okviru industrijskih postrojenja i tako dalje održ održiv e, razvoj te također biorazgradiva plastika je nešto što je već uključeno u te ta načela kružnog gospodarstva. Imamo e, cijeli niz mogućnosti korištenja reciklirane plastike, no moramo napraviti još više na tom polju. Naša je zadaća da popratimo e, i dovoljnim sredstvima naše ambicije. Hvala. Hvala gospođa Hvala. Mladi koji su izišli na ulice i trgove u čitavom svijetu u proteklih nekoliko tjedana traže od nas da hitno djelujemo, da učinimo nešto što prije u korist održivog razvoja. Evo, Europa djeluje i E, zabija još jedan e, koš e, u borbi protiv onečišćenja plastika u našim morima, ne samo u oceanima, nego i u sredozemlju je prisutna i tamo imamo čak i čitave otoke otpada. Dakle, ovom direktivom zapranjujemo jednokratnu plastiku, štapiće za uši, posuđe i slično koje je najveći uzrok onečišćenja mora i tu već postoje moguće alternative koje se mogu reciklirati i koje dulje traju. Isto tako potičemo i e, korištenje reciklirane plastike u proizvodima sa e, najmanjim udjelom u određenim e, ambalažama za jelo i piće. Dakle, ukratko, ovime činimo važan korak ka kružnom gospodarstvu i u Europi smo mi bili prvi koji su prepoznali važnost kružnog gospodarstva za e, korist naših građana, za zaštitu okoliša i za našu konkurentnost. To će biti dugačak put jer ćemo morati promijeniti model proizvodnje i potrošnje, ali mislim da je to jedini put e, koji je moguć. Gospodin Gambus, minuta i 30. Hvala vam predsjedniče, e, povjereniče, čestitam e, gospođi Ris kao izvjestitelju u sjeni gospodinu Florensu na određenom poslu na ovom e, dosjeu koji je doista u srži paketa kružnog gospodarstva <clears throat> zajedno sa propisima o postrojenjima u lukama za prihvaćanje otpada Pitanje plastičnog otpada je doista ključno. Neki žele apsolutnu zabranu plastičnih proizvoda, mislim da trebamo shvatiti da ima područja gdje nemamo alternativa i zato naš politički klub želi osnažiti ulaganja kako bi industrija postala inovativnija i kako bi izišla sa alternativama za plastiku moramo osigurati tranziciju, moramo smanjiti otisak e, na okoliš i e, ova tranzicija prema kružnom gospodarstvu je definitivno prilika za stvaranje novih radnih mjesta. E, radna mjesta stvaraju donanu vrijednost i ovo je odgovornost svih Evropljana koji će glasovati 26. svibnja da podržaju one političke stranke koje rade na urednoj tranziciji na održivi svijet iz e, ekonomskog i okolišnog e, pogleda. Gospođa Revoda Lon Bonnefoy, jedna minuta. Da, ne trebamo sad tu teoretizirati o zagađenju mora. Imamo slike kitova iz Tajlanda e, koja je ugušena plastičnim proizvodima. Naš svijet će postati e, kanta za smeće. Imaćemo najveću koncentraciju mikroplastike do sada u svijetu. A Ovdje imamo pred sebe, e, pred sobom prijedlog e, jednokratne plastike koja će biti zabranjena e, do, radi se o 70% plastičnih proizvoda koji zagađuju naše more. Moramo prije svega uključiti načela kružnog gospodarstva. Moramo bolje trošiti i bolje reciklirati ove proizvode, to poštivajući okoliš. A s druge strane moramo isto tako financirati veliko veliki mašalov plan za oceane. E, industrije su previše i predugo smatrale da je zemlja e, njihovo e, odlagalište. U tom smislu oni koji onečišćavaju moraju i platiti. Moramo djelovati sada jer će inače onečišćenje biti nepovratno. Gospodin Fjellner, e, hvala vam predsjedniče. Smanjenje količine plastike, osobito u oceanima, je jako važno. 80 do 80% otpada u oceanima je upravo plastika. Moramo imati realna očekivanja što će ovaj prijedlog zapravo značiti. Ne znači da ćemo prestati vidjeti one strašne slike otoka plastike e, na našim oceanima, niti e, plaže zagađene plastikom, ali ali svakako će doći do smanjenja takve eh, proizvodnje takve plastike. Većina otpada proizvodi se u Aziji. Možda će neki reći Europa onda i nema toliko odgovornost. Ja bih rekao da pače, mi imamo veliku odgovornost. Moramo pokazati da činimo pravu stvar, ali moramo zabraniti ispravne proizvode jer